Imam e, sada jednu objavu. Nismo dobili niti jedan zahtjev za glasovanje e, e, i upravo zato se smatramo sve te